Otvaram glasanje. Ja samo provjerim da li stvari rade. Dakle, ovo je probno glasanje. Otvaram glasanje. Svi su glasali zatvaram glasanje. Da, radi. Možemo započeti, dakle. Amandman 46. Tko je za? Protiv. Suzdrani usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv suzdržani, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 49. Podijelujemo prvi dio 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Drugi dio, mislio sam da ste protiv. Dobro, ispričavam se, provjerit ćemo drugi dio amandmana. Neki nejasne indikacije stavljaju, da. Drugi dio 49. otvoramo elektroničko glasanje za provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. U ste. Amandman 50. Amandman 50. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 54. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se, kompromis peti tko je za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis šesti tko je za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 65 tko je za, protiv suzdržani molim elektroničku provjeru, otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se amandman 88. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 91. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 92. tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 93. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 94. tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 95. tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjer otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 96. po podjelujemo prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio 96. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 98. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje, mislim da je usvojeno, zatvaram glasanje. Usvaja se. devet Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 101. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjer, Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 102. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 103. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110. u tri dijela biti. Dakle, najprije prvi dio s usmjenim drugim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Prvi dio tko je za? Ne, to otpada. Dakle, prelazimo na drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerat, dobro. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru 112. Otvaram elektroničko glasanje. A ne, ovo je otpalo svakako. Ne glasamo to više. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. A ne, otpada. Prelazimo kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se imamo na 124. Tko je za? Protiv. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 36, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45, tko je za, protiv, suzdržani, Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. kompromis 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 151. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Možemo provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ista većina. 158. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 160 tko je za, protiv, suzdržanje, usvaja se. 161 tko je za, protiv, suzdržanje, usvaja se. 162 tko je za, protiv, suzdržanje, usvaja se. 163 treći povučen, 164 tko je za, protiv, suzdržanje, usvaja se. 65. po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 166. za. Protiv suzdržani molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, da. 167. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 168. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 180 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Nije bilo jasno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 179. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 182. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 105. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 24. za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 89. je povučen. 90. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 192. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 191. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. za protiv suzdržani usvaja se. Želite provjeru? Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 195. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 199. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 200. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjer. Otvaram elektroničko glasanje. Amandman 203. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 26. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 205. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 207. Tko je za? Protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje. Mislim da se usvaja. Svi ste glasali. Kolege, molim vas da ponovno glasate provjerite da li ste glasali. Glasanje je još otvoreno, amandman 207. Provjerite uređaja jer se sam ugasio. Dakle, sad zatvaram glasanje. Usvaja se. 209. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 210. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis. Dakle, budni Kompromis prvi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 12. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 13. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Upravo ste. Tjesno, ali se odbija. Amandman 14. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. prvo 21. Otvaram elektroničko glasanje. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim dvadeset 22. Otvaram elektroničko glasanje.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Vidite, tjesno je bilo. Kompromis 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo amandman 29. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 31. Zatvaram glasanje. Usvaja se s veliku većinu 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman treći tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. otpada. Usmeni amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38. tko je za, protiv, suzdržani, Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za 38. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 45. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava amandman 1 za protiv odbijeno 2 za protiv suzdržani usvojeno 3 za protiv suzdržani usvojeno 4 za protiv suzdržani usvojeno 5 za protiv suzdržani usvojeno 6 za protiv suzdržani usvojeno Sedam za, protiv, suzdržani, usvojeno. Osam za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman ne. mišljenje o proračunu. Stavak 1 za, protiv, suzdržani, provjera. Stavak jedan, proračun, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, stavak 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Elektroničko glasanje o e, izvještaju kako je izmijenjen. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, jednoglasno usvojeno. E, Enrique Guerrero, čestitam. To je jako rijetko, možda je to i prvi puta da se to dogodilo. Nije prvi puta ali rijetko je. Odlično, Enrique. Ovako, veliki izvještaj s toliko amandmana, moraš biti ponosan. Ok. E, da vidimo hoće li se isto dogoditi sa sljedećim izvještajem. počinjemo prije no što glasamo e, nacrt izvještaja poticanje e, održivosti e, zemalja u razvoju, održivosti duga u zemljama u razvoju. izvjestitelju, ne, ne želiš ništa reći, pa ćemo onda glasati. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Čet Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, provjera 46, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanjem. Odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera 47. Otvaram glasanje. Jeste, jeste li za? O, oprostite. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, izgledalo je kao da ste protiv. E, amandman 50 za. Protiv. Suzdržani. Provjera 50. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50, drugi se dva se povlaču. 56 e, za, protiv suzdržani odbija se. 58 za, protiv suzdržani usvojeno. 57 za, protiv suzdržani usvojeno. Oprostite. Pedeset sedam. Provjera pedeset sedam. Otvaram glasanje. 59, oprostite. E, oprostite, provjera 57. Otvaram glasanje za 57. Zatvaram glasanje. U, odbijeno 59 za, protiv, suzdržani usvojeno 60 za, prvi dio 60 za, protiv suzdržani usvojen drugi dio za, protiv suzdržani, usvojeno 62 za, protiv, suzdržani, odbija se, odbija se 64 za, protiv, suzdržani, provjera 64, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera 67, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? E, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani odbija se 69 za, protiv, suzdržani odbija se 70 za, protiv, suzdržani usvojeno. 71 za, protiv, suzdržani Provjera, provjera 71, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 72 za, protiv suzdržani usvojeno. Usmeni amandman 7 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvojeno. amandman 7, 75 za, protiv, suzdržani. Provjera 75. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 77 za, protiv, suzdržani. Provjera 77. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 76 za, protiv suzdržani. Odbija se. 78 za, protiv suzdržani. Odbija se. 79 za, protiv suzdržani. Odbija se. 80 za, protiv suzdržani. Provjera, provjera. 80. Otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje, odbija se. 81 za, protiv suzdržani usvaja se. 83 za, protiv suzdržani provjera. Provjera 83, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 85 za, protiv suzdržani usvaja se. 86 za, protiv suzdržani provjera. 86 otvaram glasanje. Hmm. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, e, usmeni amandman jedan za, protiv, suzdržani, Provjera usmeni amandman 1. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera 89, ostvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo dalje. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim da su samo pučani. Otvaram glasanje 90, amandman 90. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 91 za protiv suzdržani usvaja se 92 za protiv suzdržani usvaja se 93 za protiv suzdržani usvaja se 95 za 95 za protiv suzdržani odbija se 96 za, protiv suzdržani odbija se kompromis 4 za, protiv kompromis 4 za, protiv suzdržani provjera kompromis 4 otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvaja se Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109, 108, 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, provjera, provjera za 110. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se 112. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se 114, za. Sad smo na 113, 113. Odvija se. Sad glasamo 114. 114. 114 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 116 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 117 za. Protiv. Suzdržani. Provjera 117. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zataram glasanje. Odbija se. 118 za, protiv, suzdržani. Provjera 118. Mislim da je usvojeno. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se. 119 u dva dijela. Prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. 121. Prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. 122 za, protiv suzdržani, odbija se. Provjera 122. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv suzdržani usvaja se. E, provjera 125. Otvaram glasanje 125. Zatvaram glasanje. Odbija se. Usko, tjesno je odbijeno. To je odbijeno. Idemo na 126 za protiv suzdržani odbija se. 127 za protiv suzdržani provjera. 127 otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 128 za protiv suzdržani provjera. 128 usko je. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 129 za. 129 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. E, e, uvodne izjave. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani. Provjera amandman 6, 5, otvaram glasanje. Amandman 5, jesu li svi glasali, zatvaram glasanje. usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, oprostite, 8, 8 za, protiv, suzdržani,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 protiv, suzdržani, usvaja se 15, za, protiv, suzdržani, odbija se 16, za, protiv, suzdržani, usvaja se 17, za, protiv, suzdržani, odbija se 18, za, protiv, suzdržani, usvaja se 19, za, protiv, suzdržani, usvaja se 20, za, 20 za, protiv, suzdržani, Provjera 20. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21 za. Protiv. Suzdržani. Provjera 21. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 22 za protiv, suzdržani, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 23 za, protiv. Molim da jasno pokažete. 20 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 24 za, protiv, suzdržani, uzvaja se 26 za, protiv, provjera 26, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 27. 28 u dva dijela. Prvi dio. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. zadnja stranica. Amandman 33 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 35 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 36 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 39 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 40 za, protiv, suzdržani. Odbija se 41 za, protiv suzdržani, odbija se 42 za, protiv suzdržani, usvaja se 40 i amandman 1, uvodne izjave, za protiv suzdržani, usvaja se amandman 2, za protiv suzdržani, usvaja se. E, Izvještajka u cjelini s amandmanima, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Konačni izvještaj. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Sa sedamnaest glasova protiv devet usvojeno je. Čestitam izvjestitelju. Kolege, ovime završavamo glasanja. A sada imamo predsjednika Međunarodnog crvenog križa koji će ovdje govoriti. To će biti vrlo zanimljivo u svjetlu događaja u Siriji. molim, ako želite otići, odite tiho, nemojte bučiti. Okay, colleagues, can Dragi kolege, molim da zauzmete mjesta, jer sada je na redu važna dnevna točka dnevnog reda, točka broj 13. humanitarne potrebe, izazovi e, dugotrajnih sukoba. Drago mi je e, što ćemo imati razmjenu mišljenja sa Peterom Maurerom, predsjednik Međunarodnog odbora Crvenog križa od 2012. On dolazi iz Švicarske, bio je e, državni tajnik za vanjske poslove Švicarske, veleposlanik e, Švicarske u Ujedinjenim narodima u Njujorku. E, čast nam je što ste s nama danas ovdje. Znamo da vaša organizacija ima dugu po, povijest, osnovana 63. u Ženevi i CRC e, mandat mu potječe iz konvencije iz Ženeve iz 1949. Radi u najtežim situacijama u svijetu. E, gospodin Maurer se upravo vratio iz Sirije, iz Iraka, ICRC se financira uglavnom dobrovoljnim donacijama vlada i od e, udruženja Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ima ovdje dugu zabilješku, ali vi ćete nam mnogo bolje e, objasniti rad e, Međunarodnog crvenog križa koji radi u vrlo teškim situacijama u dugotrajnim sukobima koji su danas vrlo česti. Imate riječ. Molim vas da svi sjednete pa možemo saslušati našeg gosta gospodina Maurera. Hvala gospođo predsjednice, hvala što ste me pozvali u svoj odbor danas ujutro. To mi daje priliku da vam utkratko opišem neke izazove s kojima se susrećemo ja sam e, u Europskom parlamentu u kojem vam zahvaljujem na velikodušnoj potpori za naš rad. E, e, imamo potporu od EKOA i komisije ovdje u Briselu. Ako zbrojim sve brojke, europski evropski doprinos ICRC-u je 47% eh, našeg eh, cjelokupnog proračuna države članice eko i, stoga želim svima vama zahvaliti na ovoj velikodušnoj pomoći eh, bez koje mi ne bismo radili ono što radimo, a to je da pomažemo ljudima koji su u nevolji u današnjim sukobima. ja ću komentirati u drugom dijelu mog izlaganja e, jer shvaćam e, da e, vaše rasprave u parlamentu i u raznim odborima jeste kako organizirate financijsku strukturu kako biste i dalje pomagali suradnju u razvoju humanitarni rad. Ta rasprava se vodi u vašim domovima, u, vašim tijelima. Kako pomoći e, ovom sučelju e, humanitarnog rada? Kako e, razviti najkoordiniraniji pristup tome? Neki od izazova s kojima se susrećemo na terenu Predsjednica je spomenula moj nedavni posjet Srednjem istoku, Iraku i Siriji. Htio bih vam dati mali pregled, kratak pregled, više od 40% onog što radimo jeste u Africi. Afrika je je e, žarište sukoba Sudan, Somalija, Mm, e, jezero Čad, a ako uzmemo e, četiri zemlje, Niger, Kamerun, Nigerija i Čad zajedno, to je naša e, druga po redu operacija Sahel. Ta mjesta u Africi koje karakteriziraju dugi sukobi, dugotrajni sukobi E, i mm, mm, e, su, to su izazovi nasilja, dugotrajnog nasilja nad stanovništvom i to određuje kako mi e, vodimo operacije na terenu. Ako pogledam posljednjih sedam godina, znatno povećanje našeg proračuna i širenje naših operacija je na Srednjem i Istoku, to je jasno. To je glavno područje našeg rada, a udvostručenje proračuna u posljednjih sedam godina to je rezultat sukuba u Srednjem istoku. E, četiri od pet naših velikih operacija su na Srednjem istoku. E, najvažnije je tu Sirija slijedi E, Južni Sudan, Jemen, Irak, Afganistan. To su e, operacije velikog razmjera koje su veliki izazov. Ako pogledam te velike izazove na terenu, e, rekao bih da tu imamo dva velika poglavlja koja nas brinu. Teškoća pregovaranja pristupa i objektivan e, nepristran humanitarno, humanitarni pristup u radu sa civilnom populacijom. Jedan, jedna od najvećih dilema s kojim se suočavam svaki dan jeste kako e, blisko možemo o, prići, a da e, osiguramo sigurnost naših zaposlenika, naših suradnika. Tu nemamo matematičke e, formule. Mi idemo što dalje možemo. Mi e, pregovaramo na prvoj liniji kako bismo pomogli ljudima jer se socijalni sustav tamo raspao. E, to je u osnovi ono što radimo u većini područja u kojima haraju sukobi, ratovi. To je izazov E, s kojima s kojim smo suočeni u ovom e, zaista fragmentiranom okolišu. Ako pogledate Siriju, to nemate samo jednu front, liniju fronta, ima ih e, stotin, mnogo sa stotinama aktera s kojima moramo razgovarati kako bismo stvorili sigurna područja i konsenzus za ono što radimo a ako idete na istočnu Gutu ili u sjevernu Siriju ili neka područja Afganistana, tu imamo više struke, brojne aktere kako bi, e, s kojima morate razgovarati kako biste mogli e, vršiti svoj e, humanitarno djelovanje. Ta prva linija fronta nas najviše zaokuplja. Drugo važno poglavlje je izazov za nas to je neka vrsta predrasude s kojim se susrećem e, kad e, e, razgovaram sa humanitarnom zajednicom. Većina ljudi taj rad smatra kao pomoć kako bi se ublažile najgore posljedice sukoba i prirodnih nepogoda. Međutim, naš mandat je i mandat zaštite E, nastojimo zaštititi e, nemoćne razgovarati sa zaračenim stranama kako e, i tako ne samo ublažavamo sukob već ih isprečavamo imamo razne aspekte koji nas brinu i zaokupljaju moramo E, razgovarati sa svim e, oružanim e, sukobima, skupinama predostrožno proporcionalnosti i razlika između civilnog i naoružanog stanovništva. To su principi Ženevske konvencije postupanje sa zatvorenicima je također veliki problem da e, obiteljima kažemo gdje su njihovi e, članovi obitelji koji su nestali samo sam htio pocrtati sljedeće e, proračun i pažnja javnosti se koncentrira na pristup konvoje hranu vodu sanitarne e, situacije, ali naš mandat e, jeste e, da se poštuje međunarodno humano, humanitarno pravo. Mi moramo ulagati u to velike napore kako bismo prisilili uh, sve strane da se bar minimalno drže tog uh, humanitarnog prava. Uh, danas postoji problem između izazova pristupa i zaštiti ljudima. Moramo i dati zdravstvenu potporu. Sve više i više vidimo od Sirije do Afganistana, do Jemena, i e, mnogih drugih konteksta jeste e, isporuka ili zabrana isporuke zdravstvenih e, usluga. To je kritični problem koji nastojimo nadići. Mi pregovaramo i u Siriji i Iraku, a naročito u Jemenu, u Siriji i Jemenu E, želimo ispregovarati paket zdravstvenih usluga koji ćemo moći isporučiti. E, e, to je kritično pitanje. Posljedice toga su dugotrajne ako ne spriječimo one štete koje nastaju zbog sukoba. A E, koji puta se čini kao da e, pomažemo jednu ili drugu stranu, to je također e, problem. Mm, a kad bi se to mišljenje uvriježilo, onda više ne, bismo mogli pružati humanitarnu pomoć. To je točno za mnoge kontekste. u sukobima, zdravstvo, bolnice, E, bolnička kola i škole su sve češće cilj vojnih operacija. E, ono što vidimo na terenu je, jeste da utjecaj ratovanja e, sve više ne samo u, učinak na individualne osobe, već na sustave. Što time mislim? Ako pogledate na primjer Jemen i Siriju danas, Jemen e, e, u tamo e, funkcionira samo trećina predratnog zdravstvenog sustava, a u Siriji 50%. To znači 50% bolnica i klinika su srušene ili više ne funkcionirao. 50% liječnika su otišli iz zemlje ili su mrtvi i više ne rade. Mm, e, mm, nema ih e, e, što vrši ogroman pritisak na zdravstvene usluge i na civilno stanovništvo koje pogađa rat. Htio sam samo spomenuti te važne elemente naših aktivnosti. Današnji izazov jest da su sukobi sve dugotrajniji u prosjeku govorimo o 30 e, godina i, više e, prisutnosti ICRC-a u 15 velikih operacija. Organizacija e, da je hitnu pomoć tijekom 30 i više godina u, u svim tim operacijama. Taj se broj povećava. E, imamo sve više sukoba. E, oni postaju i složeniji. Današnji e, sukobi njih karakterizira urbano ratovanje, ratovanje u gradovima gdje je infrastruktura ranjivija i E, e, pogađa više ljudi, veći broj. Zašto imamo koleru u Jemenu? To je direktno povezano s ratom. Rat e, e, poga, razara opskrbu vodom, bolnice, a ta kombinacija jeste da od danas na sutra milijun ljudi više nema vode ni zdravstvenog e, zbrinjavanja. Ako ne, e, ne možemo obnoviti te sustave, a e, obnovimo ih nakon prvog udarca do stope od 80%. U drugom napadu obnovimo samo 50%. I tako svi ti sustavi E, stalno padaju e, i sve su slabiji, nedovoljni. E, tu je proporcionalnost mnogo teže provoditi u sukobima u kojima se ne poštuju, mjere predostrožnosti. Mislim, ono što također vidimo i to sam spomenuo u afričkom kontekstu, to je povezanost siromaštva e, sa sukobima, nasiljem, kriminalnim nasiljem, nasiljem između zajednica. Tu imate tu negativnu mješavinu e, koja e, dovodi do destabilizacije gdje je rad na zaštiti pučanstva vrlo težak. Možda E, samo nekoliko riječi o tome što to znači politički govoreći. E, reći ću e, sljedeće. To brine parlamentarce. Jedno pitanje koje redovito postavljaju zastupnici parlamenta jest kako radimo s drugima i kako izgleda ta interakcija između onih koji se bave razvojnom pomoći, dugoročnom e, razvojnom pomoći i onih koji pružaju humanitarnu pomoć u e, hitnim situacijama. Pokušat ću odgovoriti na sljedeći način. Ako pogledam 20 najvećih operacija ICRC-a u današnjem svijetu, riječ je upravo o situacijama u kojima prevladava dugoročno nasilje i ratna situacija. To su glavni problemi s kojima se suočavamo. Dakle, iznimno je važno biti nepristran, e, to je nužno zbog nazočnosti zaračenih strana na terenu. Važno je da uspijemo ispregovarati prostor za svoj rad e, u takvim kontekstima, međutim, mi ne djelujemo kao žurna pomoć u hitnoj situaciji, jer mi smo tamo nazočni već tridesetak godina. Dakle, potrebe s kojima se suočavamo više nisu kratkoročne, to su sustavne e, potrebe, dugoročne potrebe i upravo e, s tim problemom se suočavamo. Parlamenti i vlade imaju proračunske linije i programe za određene probleme koji su već prevladani. Prije 30 godina imali smo određenu zamisao vezano uz kontekst pružanja razvojne pomoći, dakle siromaštvo, dugoročna razvojna pomoć koja će dati korist, a imamo neke kratkoročne potrebe. Danas je kontekst drugčije, drugčiji imamo dugoročne potrebe, sustavne potrebe zbog dugotrajnih ratnih sukoba i ne možemo više postavljati e, iste one uvjete u takvim kontekstima kakve smo prije postavljali. Dakle, kada je riječ o financiranju, postavlja se također pitanje kako se parlamenti mogu prilagoditi takvoj situaciji i organizirati odgovarajuću infrastrukturu kako bismo mogli nastaviti djelovati i kroz pružanje humanitarne pomoći i kroz pružanje razvojne pomoći. Ja vam mogu reći vrlo iskreno što se nas tiče, najbolje rješenje je da postoje dostatna sredstva za humanitarnu pomoć, a mi onda možemo vama podnijeti račune o tome kako smo reagirali u određenoj situaciji, u slučaju određene potrebe i to na neutralan i humanitaran način. Ako ta mogućnost ne postoji, onda uvijek potičemo da postoje pričuve, pričuve koje imate vi i drugi i da nam se daju na raspolaganje za pružanje humanitarne pomoći u osjetljivim situacijama s kojima se suočavamo godinu za godinom. Treća e, mogućnost je da postoje određena E, fleksibilnosti između proračunskih linija za humanitarnu pomoć i proračunskih linija za razvojnu pomoć, što bi nam u određenim situacijama omogućilo da posegnemo za novcim namijenjenim za razvojnu pomoć u kontekstima gdje je to potrebno. Osobito u onim situacijama gdje recimo trebamo napraviti sistemske popravke infrastrukture, gdje nije riječ samo o tome da damo pomoć u hrani raseljenom stanovništvu, nego i da pomognemo poljoprivrednicima da ponovno krenu sa svojim aktivnostima. E, čak i usred sukoba, a ne samo nakon sukoba. Dakle, potakao bih vas da nastojite biti kreativni kada se razmišlja o tome kako povezati naš odgovor na e, razvojne potrebe i humanitarne potrebe u današnjem svijetu, treba vidjeti kako se možemo na najbolji način prilagoditi e, promijenjenim potrebama. Dakle, potrebe se mijenjaju i mene kao humanitarca to iznimno brine. Prije deset godina da ste pitali humanitarca što znači humanitarni rad, on bi vam rekao to je pomoć u pružanju zaklona, hrane, vode, zdravstvene skrbi. Danas kad pitam ljude što očekuju od humanitarnog djelovanja, oni kažu obnova škola, pokretanje malih poduzeća, sistemski popravci i slično, psihosocijalna pomoć za traumatizirane ljude. Dakle, to su elementi koji se prije deset godina uopće nisu spominjali u sklopu humanitarne pomoći, odnosno humanitarnog odgovora na krize. A to je danas postalo e, nešto što se traži od e, humanitarnih djelatnika. Dakle, nastojimo biti kreativni e, kada odlučujemo na koji način možemo pomoći, kako bismo mogli odgovoriti na promjene u potrebama s kojima se suočavamo s obzirom na dugo dugotrajne sukobe i dugotrajne učinke ratova s kojima se danas suočavamo. Druga stvar koja znam da vas brine e, na političkoj razini jest na koji način se novac za humanitarnu i razvojnu pomoć može iskoristiti kako bi pozitivno utjecao na migracije, odnosno na prevenciju migracija, to je iznimno važna tema unutar Europske unije i brojnih drugih zemalja. Evo, ponovno mogu reći kako se zalažem za otvoren dijalog e, kako bismo čuli o pritiscima kojim su izloženi političari u Europskom parlamentu i drugim institucijama i e, kako bismo vidjeli kada bi se taj novac mogao upravo iskoristiti za tu svrhu. Dakle, kako bi se odgovorilo na humanitarne izazove, a istodobno utjecalo na migracije. U ovom trenutku moram biti iskren. S obzirom na ono što sam vidio u Siriji, Iraku i Afganistanu, iznimno smo oprezni u pogledu preporučivanja bilo kakvog olakšavanja ili poticanja povratka ljudi osim isključivo dobrovoljnog povratka. Dakle, najbolje je da ljudi sami e, donesu odluku, e, osjećaju li se dovoljno sigurno da se vrate. Bilo kakve scheme prisilnog povratka u ovome trenutku, s obzirom na iznimno osjetljivu situaciju u Siriji, Afganistanu i Iraku, po našem mišljenju bile bi preuranjene. U Siriji je u potpunosti nemoguće predvidjeti gdje će izbiti naselje u narednim danima i narednim tjednima. U Iraku je nakon Mosula došlo do pozitivnog razvoja događaja. E, dakle, u neka područja su se ljudi vratili od 5 milijuna E, raseljenih ljudi unutar Iraka, dva i milijuna su se vratili u svoje domove, ali dva i milijuna ljudi još uvijek su raseljeni unutar Iraka i ne mogu se vratiti jer su njihove kuće uništene, infrastrukture nema, a ne postoji niti potrebna infrastruktura e, koja bi nam omogućila da im pomognemo. A i politički je u nekim situacijama još prerano da se ljudi e, šalju natrag. U mnogim zajednicama riječ je o mješovitim zajednicama sunita, šita, e, kurda e, i nasilje je i dalje nazočno i to od nas traži da budemo oprezni. No, moram još jednom reći, potrebna nam je otvorena rasprava, sofisticirana rasprava, nije svako mjesto e, nesigurno i u svakom slučaju možemo poticati dobrovoljni povratak ljudi i nadamo se da ćemo s vremenom moći snažnije poticati takav dobrovoljni povratak. Treća stvar koju sam ovdje htio reći jest da u današnje vrijeme mnogo toga čujemo o lokalizaciji pomoći kao član obitelji Crvenog križa i Crvenog polu mjeseca želim reći koliko smo zahvalni za suradnju sa nacionalnim udrugama Crvenog križa i Crvenog polu mjeseca u područjima u kojima radimo. No, unatoč tome moram također veoma jasno reći da jedan od velikih izazova sa lokalizacijom pomoći u današnje vrijeme jest da naši lokalni suradnici e, često jesu sudionici u sukobima i pružanje neutralne, nepristrane pomoći u situaciji u kojoj su e, ljudi i dalje u sukobu, u kojoj se sukob i dalje vodi, e, to može dovesti do neuspjeha. Dakle, ako, i, ako mi surađujemo sa lokalnim djelatnicima ili ih ubrajamo među svoje suradnike u tom smislu mi i dalje preferiramo međunarodne djelatnike i zajedničku izgradnju međunarodnih i lokalnih kapaciteta. sirijski arapski crveni polumjesec e, ako radi sam E, on e, je cilj sukoba, odnosno cilj, oprostite, napada različitih dijelova društva, iako s nama odlično surađuje, ali pretrpjeli su brojne e, žrtve tijekom sukoba u Siriji. Dakle, evo, to je primjer koji želim iznijeti kako biste ga uzeli u obzir e, treba doista dobro razmotriti gdje nam je ta međunarodna komponenta važna, osobito u sukobima koji su i dalje u tijeku, koji dalje traju, a gdje pak e, možemo se osloniti na lokalne djelatnike koji mogu mnogo bolje osmisliti odgovor na tamošnje potrebe. I na kraju nekoliko riječi o tome gdje se danas nalazimo. Možemo razmisliti na koji način možemo diversificirati financijsku pomoć i ponovno osmisliti naše tradicionalne načine odgovora. Dakle, iznimno je važno uzeti u obzir i digitalne mogućnosti, mogućnosti e, koje tek treba istražiti kako bismo na najbolji mogući način odabrali i oblikovali humanitarnu pomoć koja je potrebna na terenu. I mi to činimo. Ove godine ne samo da ćemo ponovno oblikovati našu institucionalnu strategiju nego i našu digitalnu strategiju. Nadamo se da će nas to učiniti e, vodećom institucijom u korištenju kiber prostora za pružanje humanitarne pomoći. Dakle, želimo također imati mogućnost na siguran način pohranjivati podatke o e, ljudima u nevolji, o osjetljivim skupinama kako bismo ih onda mogli iskoristiti. Oprostite, možda sam predugo govorio, htio sam vam samo dati jednu uvodnu sliku e, tema kojima se mi u današnje vrijeme bavimo. Hvala vam lijepa. No, I think it's important. Ne, mislim da je to važno sve što ste rekli. Nemamo često predsjednika Međunarodnog odbora Crvenog križa ovdje s nama. E, sva ova pitanja koja ste spomenuli, ove tri točke i e, digitalizacija, to su teme kojima se i mi bavimo. Evo, mi smo upravo danas se dogovorili da ćemo pripremiti izvješće o, o digitalizaciji i razvojnoj pomoći. Evo, e, klub EPP-a će imenovati izvjestitelja za tu temu. Tu su i druge teme E, financiranje, e, financiranje vaše organizacije. E, Europski parlament će napraviti reviziju svih svojih načina financiranja, a u odnosu na ispunjavanje uvjeta koje smo si postavili za 2030. godinu. Dakle, to je važna tema, evo tim temama se i mi bavimo. Poštovani kolege, čuli smo ovo izlaganje. Šarl, vi ste htjeli započeti. Izvolite. <clears throat> Hvala najprije dopustite da se zahvalim gospodinu Majorevu, predsjedniku Međunarodnog odbora Crvenog križa. Znam do koje mjere se aktivno bavite humanitarnim pitanjima i ne možemo dovoljno učiniti. Hvala spjeva onome svemu što je napravljeno. No imam ipak nekoliko pitanja. Prvo, prvo pitanje tiče se organizacije u Ženevi. Dakle, vi ste predsjednik eh, Međunarodnog odbora Crvenog križa, a pored toga ima Federacija međunarodnih eh, društava Crvenog križa. Dakle, možete li nam objasniti u kojem okviru se predviđa da se da djeluje jedna odnosno to jest druga organizacija. Mislim da znam odgovor, ali ne bi bilo nepotrebno to podsjetiti ovdje pred svima. Drugo pitanje tiče se dokumenta Responsibility to Protect. Znamo da je jedan od vaših prethodnika, gospodin Samouga, bio jedan od autora tog dokumenta. Dokumenta, dakle, koji predviđa obvezu pružanja pomoći i zaštite. I to ide, čini mi se, malo dalje od čisto neutralnog i nepristranog mandata koji ima Međunarodni odbor Crvenog križa. Dakle, da li se vi u potpunosti poistovjećujete s preporukama iznijetim u tom dokumentu ili je vaš prethodnik eh, unio neke osobne intervencije, jer u tom trenutku više nije bio predsjednik eh, Međunarodnog odbora Crvenog križa. Cecil Kjenge, izvolite. Hvala vam lijepo i ja bih htjela zahvaliti gospodinu Maureru na njegovom izlaganju. Želim nešto reći vezano uz tri teme. Kao prvo spomenuli ste diversifikaciju financijske pomoći. Mislim da je u današnje vrijeme iznimno važno raditi na konvergenciji različitih financijskih instrumenata, uključujući i financijsku pomoć jer u mnogim sukobima razvojna pomoć s vremenom se mora ograničiti, ali moramo procijeniti različite elemente i različite alate koji se na terenu koriste, na koji način oni mogu pomoći kako bismo očvrsnuli ljude na terenu i izgradili njihove kapacitete kako bi oni prestali biti ovisni o pomoći jer kada e, se pomoć prestane isporučivati za njih često bude vrlo teško nastaviti samostalno dalje. Dakle treba vidjeti na koji način se mogu iskoristiti konvergencije različitih pomoći kako bi se e, lokalnom stanovništvu omogućila autonomija i kako bi oni mogli nastaviti živjeti. Drugo je pitanje tko su ljudi koji se bave upravljanjem pomoći. Znamo da su to humanitarne organizacije, veoma često je riječ o lokalnim institucijama. Ja ću ovdje spomenuti samo dva slučaja, moglo bih spomenuti, eh, moglo bih spomenuti i druge. Prvo, eh, prvi slučaj je Demokratska republika Kongo gdje imamo političku krizu i humanitarnu krizu i sigurnosnu krizu. Humanitarna kriza je veoma duboka vladine institucije ako se njih uključuje u nekim situacijama, to se čini kao pljuska stanovništvu, jer znamo za mnoge slučajeve silovanja i represije lokalnog stanovništva, a ljudi koji su odgovorni za to rade za vladine institucije i e, takve, e, takvi incidenti se nastavljaju znamo za ubojstvo osoblja UN-a u Kasaju i tu postoji sumnja da su sudjelovale vladine institucije u tim incidentima. Dakle, moje pitanje je kada pomoć dođe na teren, ako ona dođe u ruke ljudi koji su odgovorni za ubojstva, zanima me što vi mislite o takvoj situaciji. Drugi primjer je država poput Malija gdje je situacija doista katastrofalna. Bila sam prije tjedan dana u Maliju i situacija ondje je toliko dramatična da ako se ništa ne učini, u narednih tjedan dana suočit ćemo se sa daljnjom krizom, sa daljnjom krizom koja se već događa. Dakle, tu e, smo imali najveći broj žrtava E, u odnosu na sve druge snage koji ondje djeluju. Dakle, zanima me, e, evo ti primjeri Malija i Demokratske republike Kongo, e, kad kad vi na terenu teško možete pronaći nekoga s kime biste zapravo trebali surađivati. Treće pitanje je zaštita djelatnika. Vidjeli smo da osoba koja je išla pružiti pomoć u Afganistanu je ondje ubijena. To je bilo prije samo nekoliko tjedana. Dakle, E, pitanje zaštite humanitarnih djelatnika čini mi se nije dobro osmišljeno. Ako vi mislite drugčije, zanimalo bi me što vi o tome mislite. E, dakle, u Kasaju su poginuli izaslanici UN-a. Poslani su u iznimno rizično područje bez ikakve zaštite. To je bila mlada šveđanka i e, jedan Amerikanac. Zanima me što mislite o zaštiti ljudi koji odlaze u e, zone sukoba i u područjama, u područja u kojima vladaju sigurnosne krize. Hvala. Hvala. Da se još netko želi javiti za riječ? Evo Enrique Guerrero. Imao otići, imao sasnak u 12 sati, ispričati se što nije mogao ostati. Htio je podržati sve što ste rekli o tome da se radi više nego zadovoljiti samo e, potrebe fizičke već i e, psihološke. Dakle, bili smo na terenu, otišli smo kod doktora Mikvegija prije nekoliko godina sa Selisil Kjenge i tamo smo vidjeli s kakvim je problemima s humanitarnom pomoć suočena, koja su njena ograničenja. Na primjer, on je dobio novce da se bavi ženama koje su žrtve E, nasilja, ali on je živio u jako siromašnom e, kraju, dakle kada kod njega dođe žena koja je imala e, problema sa porađanjem, ali to je, nije bilo povezano uz nasilje, već uz siromaštvo. Dakle, nije mogao praviti te takve razlike i naravno postoji proizvoljnost neka u postupanju s takvim slučajima. što se tiče rasprave o evropskim financiranjima i programima. Dakle, evo, mi u razvijenom svijetu govorimo o raznim programima, teoriziramo, ali treba sagledati na terenu situaciju. U tom slučaju ljudi puno brže shvate koja je realnost tih restrikcija za financiranje. Evo, mi smo pri par tjedana bili na terenu i vidjeli smo da je Europska unija plaća za obuku vojske u e, Srednjoafričkoj republici kako bi mogla uspostaviti nadzor na terenom, ali postalo je očito, dakle, evo, obučavali smo vojsku, ali smo imali financijske restrikcije, dakle, nismo im mogli platiti uniforme i tako dalje i tako dalje, dakle, Ako vi imate nekih konkretnih e, primjera sa onim što doživljate na terenu, bilo bi dobro da mi u potpunosti ispravno držimo s kojim ste problema suočeni. No prije nego vam dam riječ, mislim da je Digi Eko u dvorani. Evo, možete si vi predstaviti jer ne mogu pronaći vaše ime, gospodine. Izvolite. Najpša hvala, ja sam Patrice Lermon iz DJEKO-a. Neće biti dug, l tri jasne, jednostavne stvari. želim potvrditi da je Međunarodni odbor Zelenog križa jedan od najvoženijih partnera EKO-a, zahvaljujući njima imamo pristup krajima e, u Ukrajini, Afganistanu i cijelom Bliskom istoku kojima ne bismo imali pristupa bez njih. Dakle, želim pohvaliti to partnerstvu. Drugo, što se tiče e, međunarodnog humanitarnog prava, što je spomenuo predsjednik Mauri, to je za nas doista prioritet i moramo uveliko naprijediti ono što radimo trenutno s obzirom na trenutno nepoštivanje međunarodnog humanitarnog prava i puno toga je povezano uz Međunarodni crveni križ. Treće, prošle godine je bilo pet humanitaraca koji su e, kidnapirani, šest ubijeni i Nažalost, e, veliki broj tih ljudi su iz Međunarodnog crvenog križa i samo želim pohvaliti njihov rad. Šal, želite dopuniti nešto? Evo želim dodati pitanje na popis onih koji sam postavio. Dakle, znam do koje mjere Crveni križ drži do svoje nepristranosti. Zato vas neću ni pitati što mislite o predsjedniku Sjednjih američkih država. No, ipak on je usvojio zakon Global Gag Rule i htio bih vas pitati u kojoj mjeri, koliko vas to smeta na terenu i kako uspjevate funkcionirati u kontekstu koji je sve kompliciraniji e, zbog onih koji su prekrižili multilateralu. Dakle, znamo do koje mjere su drugi e, humanitarni akteri ometani u svom radu. Za nas je taj zakon u potpunosti neprihvatljiv. Europska unija nastoji riješiti to pravilo globalne zabrane i želio bih čuti evo vaš komentar o tome. Hvala, izvolite. Hvala najviše. Evo, možda mogu započeti s vašim pitanjima i onda se osvrnuti na druga. mi bismo preporučili da, kao što vi kažete, da se ne tumači kroz teorijsku birokratsku perspektivu ono što je potrebno na terenu, već da vidite ljude s terena i koji iz prve ruke znaju kakve su potrebe i kako se te potrebe razvijaju. Ono što danas vidimo jest da nažalost još uvijek eh, birok birokracije i krediteri imaju određene zamisli što je to što ljudima treba. A u biti jako se slabo sagledava osobe koje u datim trenucima imaju date potrebe koje treba podržati kako bi oni mogli normalno nastaviti sa životom i mislim da je to istrošen slogan, to kad se kaže staviti ljude na prvo mjesto, jer sve humanitarne agencije to imaju negdje, ali stvarnost je drugačija, iskreno govoreći. I jedan od ključnih izazova jest kako ljudi koji su koji su na terenu i koji znaju koje su potrebe, kako njih staviti na prvo mjesto, a ne obrnuto. Dakle, ljudima ne trebaju razvojne, e, mirovne i tako dalje e, potrebe. To su naši prioriteti. A ljudi, da, ljudi doista imaju potrebe i to je sukus onoga što mi nastavimo napraviti tako što smo bliski ljudima, sukobima i pokušamo vidjeti koje su potrebe temeljem njihovih potreba. I zato ja ne ulazim u te neke abstraktne rasprave i ne stavlja potrebe ljudi u središte pozornosti. Uvijek me iznenađuje kada god putujem da vidim da iz jednog mjesta drugog, e, potrebe i prioriteti drugačiji. Kada bi se slušalo ljude, onda bi programi bili drugačiji. Sve u svemu. za mene je to ključno pitanje, dakle, formulirati humanitarni program od dozdo nagore. Dakle, treba započeti s potrebama ljudi i pokušati zadovoljiti to. Vi spomenuli Srednjoafričku republiku mogli ste vidjeti neke e, logore raseljenih osoba u kojima su započete i gospodarske aktivnosti. Možda bi bilo bolje umjesto kategorizirati te potrebe, možda bi bilo dobro naći scheme fleksibilnih kredita koje bi nam omogućile da pomognemo sa malim poduzetništvom kao što su ti poznati E, frizerski saloni u tim e, logorima. Mislim da je to novi način razmišljanja unutar humanitarne pomoći. I ako vi u Europskom parlamentu koji ste jedni od ključnih e, dionika u osmišljavanju ovih pitanja, da u sljedećoj etapi razmislite na drugi način kako da se pruži odgovor na ova pitanja, onda bi to bio veliki korak naprijed. Sada ću se osvrnuti na neka pitanja koja su postavljena. Evo par riječi. Međunarodni odbor Crvenog križa je formalno švicarski neka nevladna organizacija koja ima mandat e, preko ženevske konvencije da radi u, su, oruženim sukobima i drugim situacijama gdje vlada nasilje. Federacija je udruga od 190 nacionalnih društava koji koordiniraju rad nacionalnih društava konkretno u kontekstu prirodnih katastrofa i društvenih problema unutar, e, socijalnih problema unutar društva. Dakle, nacionalna društva su oni koji pružaju prvi odgovor no od tud nadalje započnu problem, jer u današnjem kompleksnom okruženju imamo uvijek e, superpozicioniranje sukoba, nasilja, a isto tako i socijalnih e, problema, te imamo nacionalna društva koja podržavaju druga nacionalna društva glede rješavanja izazova, društvenih izazova. Mislim da je jasno da u 15-20 e, najnasilnijih e, sukoba u kojima su pružamo pomoć, da je Međunarodni crveni križ e, priznat kao koordinator Međunarodnog crvenog križa i mjeseca i radimo sa lokalnim društvom, ne samo kako bismo im pružili pomoć glede onoga što ovisi o našem e, ključnom mandatu, to je ono što mi radimo, ali isto tako e, koordiniramo i pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u slučaju e, prirodnih nepogoda federacija koordinira to, taj rad, a odgovornost za zaštitu je doista visokopolitički koncept. Dopustite samo da u ovom odgovoru također kažem kako je humanitarstvo je povezano uz potrebu da se zaštiti dakle kao institucija mi smo oprezni kada se treba zalagati za ovakav koncept mi u sadašnjem trenutku smo pod ženevskom konvencijom koja e, poštuje nacionalnu suverenost e, i nacionalne institucije su to usko grlo koje koristimo i mi se ne zalažemo za taj koncept, to je političko pitanje da li će u nekom trenutku budućnosti da li ćemo prevazići nacionalnu suverenost posredstvom e, koncepata kao što je odgovornost da se zaštiti. No, danas to nije operativan koncept e, koji bi polučio konsenzus, tako da mi to ne koristimo. I da, Cornelio Samaruga bio je sudjelovao u izradi tog koncepta kada više nije bio predsjednik Međunarodnog odbora Crvenog križa. Tako da to nije napravio kao predsjednik i CRCA, ali imajući to na umu, to isto tako odražava i frustracije ljudi koja je dala neke od svojih, nekoliko svojih najboljih godina za humanitarstvo i gdje je vidio da nije dovoljno imati konsensualni humanitarizam, treba raditi nešto drugo. Dakle, to odražava tu dvosmislenost, nejasnoću u kojoj se nalazi svaki komentarac gdje se moramo eh, samo cenzurirati kako bismo bili neutralni, nepristrani u kontekstima u kojima djelujemo. Tako da i naravno i uviđamo da nismo jedini koji pružamo pomoć. A ovi mogu preći na pitanje lokalnih eh, tijela koje ste mi spomenuli. I kao što sam spomenuo Crveni križ i pol polumjesec, isto vrijedi i za nevladne organizacije. S jedne strane cijenimo i vidimo sve prednosti lokalnih nevladnih organizacija koje su bliske narodu i zajednicama i koje imaju uvid u funkcioniranje određenih zajednica. s druge strane, pak te lokalne institucije često su slabe i može doći, mogu ih države eksploatirati, koristiti i država, vlast, politička vlast i vojna vlast. Tako da mislim da ne postoje opća pravila koja se mogu tu izvući, ali samo bih eh, rekao da bi bilo dobro uvijek eh, pažljivo analizirati stvari i vidjeti kako se te lokalne inicijative može zaštiti od eh, zloporabe, jer e, oni predstavljaju veliku prednost u pružanju pomoći lokalnom stanovništvu, ali isto tako treba vidjeti kako i međunarodna zajednica, odnosno međunarodni predstavnici mogu pomoći tim lokalnim institucijama kako bi bolje moglo djelovati i pomoći lokalnom stanovništvu. I mogu se samo nadvezati na ovo što ste rekli o krajnje teškoj situaciji u nekim dijelovima Konga, osobito Kasaju. A to ilustrira drugu dvojbu, a to je preventivno trošenje, jer imamo ogromne poteškoće u pokretanju humanitarne, odnosno preventivne diplomatske misije kada se nešto još nije dogodilo, jer među, infrastrukture međunarodne pomoći uvijek su napravljene tako da se odgovara na na nešto kada se nešto loše dogodi. a e, Dakle, mi se moramo toga pridržavati, ali Evo čujem da spomnjete integraciju financijskih instrumenata, no ponavljam, iako konceptualno govoreći vidim zašto i kako bi moglo biti zanimljivo integrirati razne instrumente. Isto tako vidim i potrebu i nužnost da se na različite načine odgovara na različite situacije. I postoji razlika između uvjetovane pomoći koja dolazi sa e, eh, eh, ciljima razvoja i neovisnim funkcioniranjem koji je karakterističan politika humanitarnog rada i tu je problem dakle bilo da na integriran način upravlja tim sredstvima na kraju ono za što se ja mogu zalagati jest da se zadrži prostor za neutralan i nepristran humanitarni pristup koji je bezuvjetan i omogućava nam da pružam pomoć ljudima koji su u teškoj situaciji to treba napraviti prije što se koristi stalno ista metodologija pri i usprkos tome što se slažem sa svim onima koji kažu da treba izbjegavati dupliciranje, e, treba vidjeti kako dograditi otpornost, definirati politike koje spriječave fragilnost, to su sve dakle različiti koncepti koji uključuju različite pristupe, ali isto tako <laughs> naš cilj je spašavanje ljudi. Tako da moramo imati operativnu fleksibilnost u određenim uvjetima i okolnostima i moramo biti spremni raditi drugačije. Ono što danas vidimo je nešto drugo, a to je stvarno pravi problem. I tu su ti ključni, ključne razlike u situaciji u kojima se nadam da mogu biti zastupljene agencije za razvoj, njih nema jer to još uvijek nije pravi trenutak za razvoj jer je to baš u žiži sukoba i to je jedan od razloga zašto moramo na pametan način vidjeti kako ranije uključiti dionike razvoja u te fragilne kontekste. Nije slučaj što, eto, prošle godine u kontekstu krize gladi, nestašice hrane u Jemenu, Somaliji i drugim zemljama pristupila nam je Svjetska banka i surađivala smo s Svjetskom bankom, jer Svjetska banka u biti htjela je da se daju financijska sredstva agencijama za razvoj koje se bavile tim eh, krizama, ali u nekim mjestima nije bilo, bog zna što drugo, osim onih eh, humanitaraca koji su bili u prvom redu, koji se bave stabilizacijom i koji se bave suzbijanjem te prehrambene krize i drugih. Dakle, mislim da je bilo dobro pametno razmislite o ovome svemu, naravno nije stavljena točka na i, ali evo, razumijem što ste vi rekli, ja se zalažem za pažljivu ravnotežu integriranih pogleda, jer to je vama potrebno zastupnicima. Vi trebate znati koji i koliko novca gdje ide i kako spriječiti dupciranje, i kako moći utjecati na ključne ciljeve koje ste politički rekli, dakle izgradnja opornosti i druge stvari i metodologije koje, koja može biti drugačija ovisno o kontekstu i ovisno o tome da se tu radi o području sukoba kojemu treba drugačiji pristup, drugačija metodologija. Ostalo nam je samo par minuta. Što se tiče zaštite humanitaraca, to je doista noćna mora, jer to je povezano s fragmentiranje aktera, višestrukost, nepredvidivost e, bojišnica. Mogu vam samo reći da postoje tu dvije filozofije, dva pristupa. Jedna je e, ona Međunarodnog crvenog križa i crvenog križa, a druga je UN-ova. UN e, oružjem e, se radi na osiguravanju humanitarnog rada, a mi radimo na izgradnji konsenzusa i pregovorima. Mi nikada ne nosimo oružje, ne oslanjamo se na tu oružanu sigurnost, i ako gledate koji su rezultati, da, jedni i drugi imamo e, velike izazove u jamčnu sigurnost naših operacija, ali sigurno nije istina da se kaže da je e, sigurnost jamčena oružjem e, da polučuje bolje rezultate. Mi možemo ja ću samo reći jednu stvar. Dakle, biti evo, možemo osloboditi prevoditelje, a završit ćemo na engleskom. Dakle, zahvaljujem svim prevoditeljima, mi ćemo nastaviti raditi na engleskom. Pero uh, mention just once again highlight that when we are in a context today, we have long, long departed from